Good uh, afternoon, early evening. Dobar vam dan. Ljubazno vas molim da zauzmete svoja mjesta. I would like to uh, welcome all Mo, želio bih pozdraviti sve predstavnike nacionalnih parlamenta, a kako također i zastupnike u Europskom parlamentu. Također pozdravljam Damira Mateljana koji sjedi s moje desne strane, naravno iz vaše perspektive s moje lijeve strane. On je potpredsjednik odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije u Hrvatskome saboru. On će su predsjedati ovom razmjenom mišljenja te će zaključiti naš e, sastanak e, tijekom ovog međuparlamentarnog tjedna e, na kraju današnjega sastanka. Pozdravljam također i predstavnika E, parlamenta Crne Gore. Kao što znate, željeli bismo porazgovarati o tome na koji način možemo europski proračun za sljedećih sedam godina, višegodišnji financijski okvir od 2021. do 2027. godine, učiniti prikladnim kako bismo se suočili s globalnim izazovima. Kao što znate, ovo je veoma aktualna tema predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. Michel objavio je u prošli petak najnoviji prijedlog e, Europskog vijeća, a kao što znamo za dva dana u četvrtak sazvanra je izvanredna sjednica Europskog vijeća koja će se baviti upravo e, višegodišnjim financijskim okvirom i e, s time povezanim temama. Tako da mislim da nismo mogli ovu razmjenu mišljenja organizirati u boljem trenutku. Dopustite da vas podsjetim da su tijekom europskih izbora prošle godine građani pozvali da se suočimo sa izazovima s kojima se Europa i svijet sada suočavaju i mi ih ne smijemo razočarati. Naravno, očekujemo da Europa do 2050. godine postane prvi, prvo gospodarstvo koje je klimatski neutralno, naravno uz provedbu e, zelenog e, plana i mehanizma za pravednu tranziciju. A naravno tu postoji i čitav niz e, drugih tema, onih prethodnih tema od Erasmus Erasmusa e, pa e, nadalje e, i ne možemo dopustiti da se smanje E, proračunski izdaci za ta razdoblja. Dakle, ne možemo uzeti od jednog da bismo nahranili drugog. Tu su dakako i drugi pritisci, geopolitička nestabilnost, migracijski pritisci i tome slično. Međutim, brojke koje su e, do sada predstavljene, uključujući u prijedlogu Charles Michela, predstavljaju veliko razočaranje. Te brojke su mnogo niže nego što želimo, europski građani zaslužuju snažan proračun kako bismo e, se suočili sa samo sa nekim izazovima, e, odnosno sa izazovima od kojih sam samo neke prethodno spomenuo. E, u svakom slučaju čini se da bi izdaci u smislu postotka genija bili, eh, odnosno benija, bili mnogo eh, niži nego što su sada, unatoč tome što se moramo suočiti s novim izazovima, a istodobno vlastita sredstva E, su gotovo isključivo utemeljena na doprinosima država članica. Takav sustav potrebno je modernizirati, izmijeniti e, i po prvi puta u više od 40 godina ne bismo uvodili nove kategorije vlastitih sredstava prema prijedlogu Charles Michela. E, no to u ovome trenutku zapravo predstavlja više jednu gestu nego e, stvarnu izmjenu. E, također želim naglasiti da nov sustav vlastitih sredstava zapravo ne predstavlja europski porez. Vlastita sredstva i dalje će se temeljiti na zakonski utemeljenom sporazumu s državama članicama, sporazumu koji ratificiraju nacionalni parlamenti koji će ostati suvereni u pogledu fiskalne politike. Naravno, sada se postavlja pitanje kako možemo kao Europa e, biti značajni u odnosu na ostale mega sile diljem svijeta. Europa i dalje ostaje poluga za nacionalna gospodarstva kako bi ona mogla mogla eh, nastaviti jačati i odgovoriti na sve eh, sadašnje eh, izazove. Dakle, postoji nešto što se zove gospodarstvo razmjera, dakle gdje veličina doista predstavlja prednost, a ne manu. Europa ne može zamijeniti nacionalne parlamente niti njihov suverenitet. Proračun Europske unije i investicijski proračun. Sve države imaju koristi od dodatnih vrijednosti koju stvara taj proračun čak i e, takozvane neto uplatiteljice. Time što pokušavamo u kratkoročnom roku uštedjeti novac, e, zapravo riskiramo e, da propustimo koristi od europskog proračuna u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Nadam se da stajališta vijeća koja su se nalaze u ovom njihovom prijedlogu nisu stajališta nacionalnih parlamenata i zato se radujem ovoj raspravi s vama kao predstavnicima građana um, da vidimo na koji način možemo proračun učiniti prikladnim da može odgovoriti na brojne globalne izazove koji stoje pred nama. Prije nego što započnemo s raspravom, dopustite da vam kažem nekoliko logističkih napomena koje ćemo morati poštivati, inače će nam ponestati vremena. Tijekom ovog sastanka radit ćemo na sljedeći način. Prije svega želim naglasiti da ćemo kao i obično pokušati učiniti sve što možemo kako bi što veći broj sudionika mogao izraziti svoje mišljenje. Međutim, budući da imamo velik broj sudionika, nadam se da ćete moći razumjeti da nakon što čujemo izlaganja panelista, oni će također imati ograničeno vrijeme, vrlo vjerojatno neće biti moguće moguće da svi danas uzmu riječ i zato vas molim kad se javite za riječ da govorite najduže dvije minute, a vrijeme ćete moći vidjeti i na ekranu. Dakle, ovisno o tome kako će teći rasprave, možda ćemo to vremensko ograničenje morati dodatno prilagoditi. Na stolu ispred sebe možete vidjeti karticu kojom možete nam dati do znanja da se želite javiti za riječ. Ako se želite javiti za riječ, molimo vas da popunite e, tu karticu i da je date jednom od poslužitelja u prostoriji. To vrijedi jednako i za zastupnike u Europskom parlamentu i za predstavnike nacionalnih parlamenta. Općenito govoreći, nastojat ćemo vrijeme za raspravu podijeliti na sljedeći način E, dva predstavnika nacionalnih parlamenata, nakon toga jedan zastupnik iz Europskog parlamenta i tako dalje. Evo, nakon što sam to rekao, rado bih dao riječ gospodinu Mateljanu kako bi e, i on rekao nešto kao supredsjedatelj. Hvala vam lijepo. Na početku e, današnjega rada čuti ćemo šest panelista. Prvi od njih je gospodin Jan su izvjestitelj za višegodišnji financijski okvir. Gospodine Olbricht, izvolite, e, imate riječ u trajanju od pet minuta. Izvolite. Pet minuta u ovom parlamentu nije loše. Eh, hvala vam lijepo na ovoj mogućnosti da sa kolegama iz nacionalnih parlamenta eh, kažem nešto o tome na čemu radimo. Podsjetio bih vas da čitav eh, paket vezan uz EFO se sastoji od nekoliko elemenata i važno je da shvatite da se u ovoj raspravi govori o svim tim elementima, ne samo o jednom elementu. Kao što je naš predsjednik upravo kazao, Riječ je o uredbi o e, VFO-u, dakle koje su e, iznosi u proračunu, koje su glavne politike koje ćemo nastojati provesti, koji su unutarnji proračunski mehanizmi. Tu je također riječ i o elementima koji se tiču funkcioniranja samog proračuna. Drugo pitanje je pitanje vlastitih resursa, o tome će govoriti moji kolege. E, kao treći element imamo više od 40 e, uredbi koje se tiču kohezijske politike, obzora Europa i tako dalje i tako dalje. I još jedan element je vladavina prava. Dakle, prvi element temelji se na jednoglasnoj odluci e, Vijeća Europske unije, ne Vijeća Europe, nego Vijeća Europske unije, a potrebna je i suglasnost parlamenta. Drugi element se razlikuje, dakle kad je riječ o vlastitim sredstvima, postupak je drugčiji, moji kolege će o tome govoriti. Kad je riječ o uredbama, o različitim politikama, e, tu imamo postupak suodlučivanja, dakle sudjelovanje parlamenta je vrlo značajno, a ovo četvrto je nova uredba o vladavi vladavini prava koju predlaže komisija. Ja sam su suizvjestitelj E, kao i gospođa Markeš vezano uz ovaj prvi element uz višegodišnji financijski okvir. U prošlom mandatu iznijeli smo stajalište parlamenta o tome koliki bi trebao biti iznos e, za proračun Europske unije uzevši u obzir Brexit, uzevši u obzir nove prioritete i pod pretpostavkom da bismo željeli da Europska unija ostane na istoj razini, na istoj razini ali bez Britanaca. Ako želimo biti na istoj razini ali e, bez britanskog udjela, onda je potpuno jasno da tu postoji proračunski manjak. Taj manjak moramo na neki način nadoknaditi ako želimo i dalje Europu na istoj razini. Taj manjak možemo nadoknaditi ili putem većih doprinosa iz nacionalnih proračuna ili putem vlastitih sredstava ili ili putem smanjivanja politika. O tome se sada vodi rasprava. Što želimo od Europske unije? Želimo li da ona ostane na istoj razini, za to nam je potrebno više novca zbog Brexita ili želimo smanjiti Europsku uniju? Prijedlog koji smo upravo dobili veoma jasno pokazuje da predsjednik Europskog vijeća nakon bilateralnih sastanaka, jer to naravno nije njegova ideja, to je rezultat bilateralnih sastanaka sa predstavnicima e, država i vlada e, da on želi smanjiti Europsku uniju, smanjiti ambicije i djelovanje Europske unije. To je potpuno jasno. Evo, zbog toga mi kao pregovarač o višegodišnjem financijskom okviru, sada kažemo da smo mi spremni odbiti taj prijedlog jer mi smatramo da je taj pristup e, zapravo smanjenje Europske unije i možemo to prikazati kroz različite programe jer manji proračun znači da ćemo imati manje sredstava za konkretne programe. Kad vidite prijedlog predsjednika Europskog vijeća. Tu je riječ o konkretnim rezovima u konkretnim politikama. Recimo 50% e, se smanjuje proračun za obranu, 35% za e, zaštitu granica, smanjuje se kohezijska politika, poljoprivredna politika i zato je naše sadašnje stajalište veoma jasno. Ono što mi u parlamentu nastojimo učiniti je surađivati sa svim izvjestiteljima kako bismo imali dosljedno stajalište parlamenta. Svi svih političkih klubova. I moram reći da za sada imamo dosljedno stajalište parlamenta i mi ćemo braniti ambiciju Europske unije, djelovanje Europske unije, zato u ovoj fazi pregovora mi ćemo taj njihov prijedlog odbaciti. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine Olbricht, hvala vam na e, vašoj prezentaciji, hvala vam što ste poštivali e, zadano vrijeme. A druga govornica je gospođa Margarita Markeš, izvolite. Hvala lijepa. Govoriti ću portugalski. Eto, samo da stavite slušalice. E, najljepša hvala predsjedatelju. Dopustite mi na početku reći koliko je za mene važna ova vrsta sastanka zato što je nužno čuti razmišljanja europskih zastupnika i zastupnika iz nacionalnih parlamenta. O tome sam već govorila ranije na jednom drugom sastanku gdje sam bila s druge strane barikade, a ovdje e, u Briselu sam zastupnica u parlamentu, a kod kuće predstavljam Europski parlament. Iznimno je važna rasprava o novom višegodišnjem financijskom okviru, a to e, vidimo i izlaganja kolege Olbrihta. Dakle, situacija nije jednostavna. Sasvim suprotno, rekla bih da je situacija prilično složena, ali moramo se dogovoriti o stajalištu Europskog parlamenta. Dakle, posljednja stvar koju bismo ovdje željeli u parlamentu jest da se nađemo unutar interinstitucionalne krize a sada se nalazimo na početku novog institucionalnog ciklusa, imamo novi saziv parlamenta, novu komisiju, novog predsjednika i tako dalje. Dakle, počinje novi institucionalni ciklus, a pred nama je jedan od najvećih ili ključnih izazova koji se odnosi na proračun i na vraćanje povjerenja naših građana u Europsku uniju. To je e, prvi izazov s kojim se moramo suočiti. I upravo tu, na tom terenu, Europski parlament se mora u potpunosti založiti i ostati jedinstven. Podsjećam vas na dopis od prošlog tjedna koje su potpisali četiri e, glavne osobe, četiri glavnih političkih klubova u parlamentu. Mi svakako moramo biti na razini zadatka jer upravo su nas evropski građani izabrali i žele da ih predstavljamo. I e, ukoliko želimo ispuniti naše zadaće, tada doista trebamo poštovati najvažniju ulogu, a to je uloga parlamenta u više sektora. Prvo, klimatske promjene. Klimatske promjene su bile važna tema tijekom kampanje u svim državama Europske unije. Drugo, digitalizacija koja treba ostati pravedna i nikoga ne ostaviti isključenim. Čak je i ova tema bila jedna od najvažnijih tema za vrijeme europskih izbora. Nakon toga tema konvergentnosti unutar Europske unije, konvergentnost i kohezija, mobilizirati mlade da sudjeluju u politikama i da bolje upoznaju u Europi. I sve se to nalazi i u našim prioritetima i upravo zbog toga smo ambiciozni vezano za europski proračun. I iz svih ovih razloga moram reći da proračun koji nam je predložen nije dovoljan. I po našem mišljenju svi evropski lideri, odnosno lideri država članica, a i sama Evropska komisija uz e, predsjednicu kada govore o prioritetima i o ambicioznim ciljevima, čini se da se slažu s našim prioritetima, s prioritetima Europskog parlamenta. Međutim, kada te prioritete moramo prevesti u e, iznose u proračunu, vidimo da su doista udaljeni od e, početnih pozicija. I zbog toga Ovaj proračun po nama ne može biti e, dovoljan. Ne tražimo previše, iako bismo više e, sredstava naravno voljeli imati, ali svjesni smo činjenice da E, je sudjelovanje država članica u proračunu na neki način ograničeno. Međutim, proračun možemo povećati uz korištenje novih vlastitih sredstava koje ne trebaju ići na uštrb naših građana, a koji će istovremeno poštovati naše prioritete e, klimatske promjene, na primjer, ili e, oporezivanje korištenja plastike, u različitim oblicima, zatim emisije ugljika i tako dalje. Postoji još izvora vlastitih sredstava koji proizlaze iz koristi zajedničkog tržišta. Na primjer, e, porez na digitalne usluge, porez na financijske usluge i tako dalje. Predlažem da ostanemo dosljednji u našim idejama, odnosno da procijenimo na ispravan način e, količinu vlastitih resursa u odnosu na ispunjavanje političkih ciljeva. To je ono što želimo. Želimo donijeti, želimo ratificirati višegodišnji proračun koji će stupiti na snagu od 1.1.2021. Ali ne pod svaku cijenu. Hvala. Hvala gospođo Markeš. Oduzdeli 35 sekundi od gospodina Olbrihta, ali to je u redu. Sljedeći govornik, Jose Manuel Fernandez, su izvjestitelj o vlastitim sredstvima. Gospodine Fernandez, izvolite, pet minuta. Govoriti ću francuski. Radi se o malom proračunu, a mali proračun koji bi trebao pokriti sve. Međutim, to je mali proračun koji ima veliku dodanu vrijednost. Odnosno, ponoviti ću, sve institucije i sve administracije Europske unije e, bit će pokrivene proračunom, a 93% ćemo dati u ulaganja. Dakle, Europa mora odgovoriti postavljenim ciljevima. Ukoliko ih budemo ostvarivali zajednički, znači će da će nam zato trebati manje novaca u odnosu kada bi svaka država radila zasebno. Dakle, ne želimo povratak na stare politike. Ne želimo e, da se tradicionalne politike smatraju starim politikama. Stare politike su tradicionalne politike kao što je to kohezija ili zajednička poljoprivredna politika. 85% proračuna pune države članice e, putem e, poreza, PDV i tako dalje, a samo 15% carine. Dakle, mislim da bismo trebali prestati s pristupom želimo natrag svoj novac. Svaki ministar smatra da njemu pripada određeni dio europskog proračuna, a podsjećam da Njemačka i Francuska otprilike pokrivaju 80% rashoda. Dvije države članice koje predstavljaju 38% našeg proračuna. Dakle, to je njihova snaga, snaga iz proračuna koji dijeli e, zemlje na države e, platiteljice ili na one koji imaju više koristi iz proračuna. Mislim da je to pogrešno. Svi imamo koristi iz europskog proračuna, bez obzira jesmo li neto platitelji ili primatelji. I to i same činjenice što postoji jedinstveno tržište. Istovremeno, postoje države članice koje također uživaju određene rabate i tako dalje, neka druga, neke druge pogodnosti. Dakle, došli smo do 1,3% BND-a. To je taj e, magičan broj koji će financirati proračun. Prema određenom načelu a načelo glasi onaj tko e, još ne plaća treba platiti. Tu prije svega mislim na velike digitalne kompanije koje trebaju početi plaćati e, poreze. I onda imamo pred sobom prijedlog Charles Michela vezano za vlastita sredstva. Mislim da prijedlog ide u pravom smjeru u odnosu na ono što E, trebamo dogovoriti e, za višegodišnji financijski okvir. U pravom smjeru mislim da ide namet na, na plastiku, zatim trgovanje ETS-om, a od 21. do 21. godine do 27. imat ćemo i neke nove izvore vlastitih sredstava, a to će biti porezi na velike e, kompanije. Mislim da bismo svi trebali Eh, braniti ovakav pristup zato što postoje velike količine novca koje se gube u prijevarama, eh, u izbjegavanju plaćanja poreza. Eh, to je doista velik dio proračuna koji bismo mogli povratiti, da tako kažem. Smatram da bismo na taj način smanjili opterećenje na naše građane. Moramo biti svjesni da smo mi jedini parlament u svijetu gdje se raspravlja o rashodima, o troškovima, ništa se ne može reći o prihodima. Prihodi su nešto što se tiče država članica ili vijeća. A Znamo da se proračun ratificira u nacionalnim parlamentima, zato i mi tražimo određene ovlasti u pregovorima oko proračuna i moramo dati naš pristanak na VFO samo ako se dogovorimo o vlastitim sredstvima i to ne samo o novim vlastitim sredstvima. Ne znam znate li ili ne da postoje sankcije koje su vezane za prihod iz konkurentnosti. One se jedne godine pokazuju u proračunu, a druge godine se vraćaju u proračun država članica prema e, odnosu razmjeru su oni to, kojem su oni doprinijeli u proračun. Čini mi se da je to nedopustivo. I na kraju takozvano pojednostavljenje. Želim reći dosta, dosta tim rabatima, tim popustima i rabatima na rabate. I na kraju carine ili carinske pristojbe. E, države članice e, uzimaju 20%, a čini mi se da je to poprilično, popriličan postupak. 10% bi bilo dovoljno, ako se mene pita. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospodine Fernandez. Idemo dalje. Gospođa Valerie Hajer ima riječ. Ona je suizvjestiteljica o vlastitim sredstvima. Gospođo Hajer, izvolite. Pet minuta. Hvala vam lijepa. E, dopustite mi da prikažem kolegama europski proračun u različitim komponentama, e, rashodi i prihodi što može koristiti našim europskim politikama. To nam dopušta da se suočimo sa globalnim izazovima i to je današnja tema. Mi sa malo distance gledamo e, financijski okvir. Svi su išli prema e, nekim e, ciljevima, dakle 94. ekonomska monetarna junija, 2006. veliko proširenje, 2007. do 13. E, napredak na proširenju, 14. 20. održivi rast Dakle, sljedeći okvir će, po mom mišljenju, trebati pratiti dve strategije. Jedna evropska e, suverenost, a drugo ekološka tranzicija. Treba ćemo e, jamčiti suverenost i jedan e, svemirski program koji će omogućiti nama da budemo ruku pod ruku sa naprednim zemljama. Isto tako moramo jamčiti da to ima koristi da to prolazi kroz programe kao što je Obzor, ali to treba biti i u skladu sa pariškim sporazumom Kao što je rekao Jose Manuel Fernandez, nisu samo rashodi oni koje treba uzeti u obzir, nego trebamo i prihode e, uzeti u obzir kada govorimo o, e, o izazovima. Dakle, ako pogledamo plastiku, e, sve države članice bi trebale 80 centa prema euru po kilogramu plastike koju nije reciklirala u odnosu na e, otpad od plastike koju proizvodi. Što se tiče novih resursa, to je jedna nova e, plastična strategija Europske komisije koja će spasiti naš okoliš i oceane. Mi također smatramo, već je rečeno, integracija sustava E, razmjene CO2 kao i e, mehanizam e, prijenosa ugljičnog dioksida. To će biti vjerojatno provedeno 1. siječnja 2021. Kako bismo izbjegli preopterećenje, države bi trebale malo manje, malo manje onečistiti e, okoliš. To je novaj e, sustav koji će e, očuvati resurse. Trebamo imati pravednu tranziciju i trebamo zaštititi subjekte koji sudjeluju na unutarnjem tržištu. Trebamo govoriti i o vrijednostima. Trebamo doprinijeti dobrobiti društva a te mjere će biti e, provedene kako bismo povećali ravnopravnost. Ali trebam reći još samo e, dvije stvari e, vezano za ono što je predstavio Charles Michel prije prošlog tjedna. Očito ponavljam nešto što je rekao kolega Fernandez. Idemo u pravom smjeru. Charles Michel je napravio dobar posao u Europskom parlamentu, to je pozitivan signal koji je poslan. Međutim, e, još uvijek e, to nije gotovo, niti kada se radi vlastitih resursa. Kada malo zagrebemo pod površinu, vidimo da to nije završeno. Kada se radi o plastičnom doprinosu, već godinama Europski parlament zahtjeva nove vlastite resurse. Već godinama parlament zahtijeva da se, e, da se ukinu rabati. I danas u ovom prijedlogu nam predlažu nove vlastite resurse, plastiku, ali sa jednim, e, e, sa jednim smanjenjem vezanom za doprinos za plastiku. Dakle, postoji problem. Drugi argument Jose Manuel je rekao Govorimo o uvođenju novih e, vlastitih resursa u višegodišnjem financijskom okviru. Međutim, definicija nije jasna i za nas nije dovoljna. Moramo se zaista potruditi i to mora biti obvezujuće za države članice da u sljedeći VFO uključimo vlastita sredstva. Jer ako to nije jasno rečeno i ako to nije obvezujuće, sigurno se neće provesti reforme ni sljedećih 20 godina. Ovdje zaključujem i nadam se da sam vam pokazala da budućnost europskog proračuna treba biti instrument koji će koristiti europskoj suverenosti. Da, dokazali ste nam. Hvala, gospođo Hajer. Još uvijek ostajemo na francuskom jeziku, pa ćemo dati riječ dvom dvijema e, izaslanicima iz Francuske. Vincent Erle, Jean-François Pin, Odbor za financije Francuskog senata. Gospodin Jean-François Rapin, imate riječ. Možete bolje reći. Apo. Pa. Apo. Pa. Dragi kolege i kolegice, Sljedeći VFO će odrediti naše ambicije, naše ciljeve za Europsku uniju do 2027. godine. Evropska unija, e, nju se optužuje da je inertna u prošlosti, međutim mi trebamo jedan proračun koji će postići jedinstvo. Imamo kolektivnu odgovornost da osiguramo da možemo, da, možemo, da se možemo dogovoriti i da nacionalni parlamenti također imaju svoj glas. Već od samog početka Francuski senat je donio nekoliko rezolucija, posljednju 11. veljače koja formalizira naše stajalište vezano za sljedeći VFO e, prije posebnog e, sastanka na vrhu koji će se održati. Postoji e, proračun od 1,11% BDP-a Unije. To pokazuje da postoje velike razlike između politika. Komisija želi više novca za istraživanje, za kontrolu granica i za Erasmus. E, Francuska podržava te prioritete jer oni odgovaraju na izazove s kojima se suočava Europska unija. S druge strane, Europska unija e, traži rezove za e, tradicionalne politike kao što su kohezijska politika, zajednička poljoprivredna politika. to ide dolje 10 do 15 posto. Francuski senat je se snažno odupro takvim proračunskim rezovima. Mi mislimo da financiranje novih političkih prioriteta nas ne smije dovesti do toga da e, mijenjamo poredak e, naših prioriteta i da spustimo e, rangiranje zajedničke poljoprivredne politike i kohezijske politike. Komisija želi ukinuti rabate za sljedeći VFO. Mi znamo da je to vrlo osjetljiva tema Međutim, moramo osigurati da imamo pravednu podjelu nacionalnih doprinosa. E, mi smo predložili jedan paket mjera koji nije zadovoljavajući u na više područja. Kao prvo, Europski fond za obranu. Postoji 50% smanjenje koje se predlaže. Ja sam čvrsto uvjerena da to ne možemo učiniti na razini Europske unije, nego ćemo to morati učiniti u nacionalnim proračunima. To će biti na strateškim područjima, na područjima istraživanja, ali i na području obrane. Dodana vrijednost Europske unije traži one stvari koje će se e, manje učinkovito provesti na nacionalnoj razini. Recimo, ako sagledamo našu e, svemirsku politiku, znamo kakvo je europsko znanje, e, znamo o projektima kao što su Galileo i Kopernikus i države su sada autonomne u vezi s time. Ovo je teški problem vezan za proračun povlačenje e, Ujedinjene kraljevine donosi gubitak od oko 10 milijardi koji se procjenjuje i teško je u ovom kontekstu smanjiti doprinose. Francuski doprinos će se povećati 7 milijardi godišnje ako prođe prijedlog Europske komisije, a 9 milijardi ako se radi o 1,3% nacionalnog proračuna kako traži parlament. Moramo vidjeti koliko će biti ambiciozan takav proračun. On se treba temeljiti na novim prioritetima, ali i očuvati javne financije. U posljednjoj rezoluciji eh, je se pokazalo da postoji nedostatak ambicije kada se radi o konkurentnosti europskog proračuna. Mi e, želimo vidjeti stabilizaciju proračuna u eurozoni. Iako još ne postoji konsenzus, želimo jedan instrument e, koji ima veći proračunski kapacitet. U smislu povlačenja e, Ujedinjene kraljevine, moramo gledati dalje od važećeg proračuna i moramo vidjeti što želimo i što očekujemo od Europske unije i koje obveze imamo za budućnost. Hvala gospodine Rapa. I posljednji govornik je gospodin Andrej Benešik. On je predsjedatelj odbora za europske poslove e, Donjeg doma Češkog parlamenta. Izvolite, gospodin Benešik, imate riječ. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Ja sam pripremio svoju prezentaciju na češkom, da ću prijeći na svoj e, jezik ako nemate ništa protiv. Dragi kolege, posljednjih godina e, Brexit je bio glavna riječ i ključna riječ na svim sastancima kad smo govorili o e, velikim izazovima za Europsku uniju. Samo e, e, e, vojno područje će izgubiti oko 20% i 40% rashoda vezano za tehnologije obrane. Što se tiče novih izazova koji su u prijedlogu VFO-a, Brexit je također i prilika. Ova situacija je potaknula e, napore da se modernizira Europska unija. Europska unija, Europsku uniju treba podržati novi VFO, a modernizacija nije cilj sam za sebe. Ako pogledate proračunske linije samog VFO, jasno je e, da e, sredstva, da sredstva vezana za E, šume Europske unije trebaju poslati glavni akteri. Modernizacija sedmogodišnjeg proračunskog okvira znači nekoliko stvari. Devet puta viši proračun za digitalizaciju, dva puta više novca za studentsku razmjenu, e, tri puta više za zaštitu vanjskih granica i za politike azila i migracija. 50% više resursa za e, istraživanje, razvoj i inovacije, a proračun bi također želio imati više, 40% više za obranu i zaštitu. Jer vidimo da sigurnost i inovacije su jasni prioriteti. To je važno posebno za moju zemlju, za Češku. I za moju zemlju je čak i to zanimljivije nego za druge zemlje, jer postoje zemlje u skupini e, kohezije Češka je bila e, između prvog i drugog svjetskog rata jedna od najindustrializiranijih zemalja na svijetu i još uvijek se temeljimo na industriji i zato smo danas na raskrižju. Moramo odlučiti želimo li nastaviti u tradiciji bivše Čegoslovačke i postati zemlja bez inovacija, želimo li povlačiti e, sredstva iz e, proračuna Europske unije, onda moramo osigurati opće, opća sredstva iz našeg vlastitog proračuna za istraživanje i razvoj. Naravno, ne želim reći da sada trebamo potpuno ukiniti tradicionalne politike kao što su kohezija i e, ZPP, jer kao što znate, Ove politike su bile važne za Europu ne samo za gospodarski razvoj, nego i za političko značenje i vrijednosti Europske unije. I zato podržavam program Hrvatskog predsjedništva, jer oni pokušavaju uspostaviti ravnotežu između kontinuiteta tradicionalnih politika s jedne strane i e, truda da se e, bavimo sa novim izazovima. Sigurnost i gospodarski prosperitet idu e, ruku pod ruku. Europska unija je jamstvo stabiliteta, a također uspostavlja jedan okvir za sigurnost. NATO je i još uvijek treba biti glavni, glavni jamac kolektivne obrane, obrane. Međutim, Europska unija može e, nadopuniti NATO, posebno kad se radi o upravljanju krizama i osiguravanje stabiliteta. Europska unija sada ima deset civilnih misija i e, sa 2000 civila i 3300 e, trupa koji su u Europi, na Bliskom istoku i u Africi. I vrlo često Europska unija e, dobiva zadatak od UN-a ili e, nacionalnih vlada da se bavi određenim krizima. E, vojne snage imaju 1,5 milijuna osoba, a imamo 200 milijardi eura rashoda i zato Europa nije tigar od papira. Sada trebamo to sve provesti, kako učiniti Europu stabilnijom, posebno one zemlje koje su nam najbliže. Već sam spomenuo potrebu da budemo komplementarni s ostalim potrebama, da surađujemo s NATO-om, Ujedinjenim narodima i SAD-om. I zato pozdravljamo proračunsku liniju za vojnu mobilnost to je e, onaj mehanizam za e, odbijanje koje trebamo posebno na istočnoj strani Europske unije. Europska unija želi namijeniti 6,5 milijardi eura za tu proračunsku liniju i mislim da je to jedan od najznačajnijih manifestacija suradnje s nato Naglasak prema inovacijama se jasno pokazuje u zelenom planu Europska unija želi biti kontinent koji je klimatsko neutralan do 2050. godine i to je i u interesu da se postigne taj cilj, istraživanje i inovacije treba više financirati kao i e, pravednu transformaciju. Treba je postaviti kao prioritet. Za Češku koja je vrlo industrijska zemlja, ono što je bitno je da svaki cilj očuvanja okoliša mora ići ruku pod ruku sa podrškom inovacijama, a Europa mora učiniti sve što može u globalnom kontekstu. Jedan primjer, Europa si neće pomoći ako to radi sama jer ćemo imati e, istjecanje ugljika u Kinu e, i, proizvodnja će biti u štetnom okolišu, a gospodarstvo će patiti zbog toga. Evo, sada idemo na raspravu. Gospodin Godomagoj Milošević iz Hrvatske, dvije minute. Hvala vam lijepa mi smo u potpunosti svjesni da je financiranje iz e, proračuna Europske unije važno političko pitanje u svim našim zemljama, neovisno o tome jesmo li neto uplatiteljice ili neto korisnice. Smanjenje proračuna dodatno će povećati euroskepticizam, no siguran sam da kohezijski fondovi izravno ili neizravno pridonose svim gospodarstvima, svim svih država članica ako se mudro ulažu. Dakle, e, i tvrtke koje u tome sudjeluju, da kako moraju biti, e, morati imati sjedište u Europskoj uniji, biti e, europskog podrijetla. Također je jačanje sredstava važno za konvergenciju u Europskoj uniji, osobito za one zemlje koje uz demografske poteškoće su suočene sa velikim odlaskom mladih ljudi. Ako želimo zadržati jedinstvo Europske unije, moramo biti svjesni da interne migracije imaju dugoročne socijalne, gospodarske, a i političke posljedice e, za pojedine države članice, baš kao i migracije. Mislim da moramo biti mudri i brži. I na kraju u svim našim raspravama moramo e, pratiti kako izgleda sama gospodarska srž Europske unije, a to su mala i srednja poduzeća. Mislim da Europska komisija treba nadgledati na koji način e, se velika sredstva izdvajaju za e, privatne potrebe, a ne za javne potrebe. Moramo se pobrinuti da u sljedećim desetljećima naša mala i srednja poduzeća postanu snažnija, inovativnija, kreativnija i tehnološki naprednija, pa samim time i konkurentnija na globalnoj razini. Hvala vam lijepa. Hvala i vama gospođa Analin Van Bošat iz Belgije. Izvolite. Hvala vam lijepa. Govorit ću nizozemski. Svakako veselim se što se sada nalazim evo na drugoj strani jer sam prije bila zastupnica u Europskom parlamentu, a sada predstavljam nacionalni parlament. Svakako želim naglasiti da je za nas važno da se nacionalni doprinosti ne povećavaju, a proračun je manji zbog Brexita, tako da se Evropska unija mora tome prilagoditi. Nadalje, carina i carinski doprinosi. Govorili smo o tome E, zato što e, su carine iznimno važan izvor prihoda. Nismo sporazumni e, s činjenicom da se postotak od 20% koji pripada državi članici od carine smanji na 10%. Treća stvar Evropska unija bi trebala iskoristiti i promjene koje su nastale kako bismo imali nove instrumente. Na primjer, kako bismo imali više novaca u fondu za pravednu tranziciju, za zeleni plan, tako da mislim da utjecaj Brexita ovdje još nije uzet u obzir. Želimo da se ti fondovi preispitaju i prilagode budućim situacijama tada mislim da bi raspodjela bila pravednija. I u konačnici smatramo da nije dobro da danas 40% proračuna za poljoprivredu e, otpada na velika industrijska imanja ili gospodarstva, a ne na male poljoprivrednike. Mislimo da tu treba odrediti gornju granicu. Smatramo da se sredstva za poljoprivredu mogu bolje iskoristiti. Hvala. Hvala vam lijepo. Gospodin Paolo Monici iz Portugala. Hvala lijepa predsjedatelju. E, smatram da je vrlo važno prije definicije proračuna definirati samu strategiju. Europu čini kohezija, tako da ne smijemo ugroziti kohezijske politike. Smatram da sa zabrinutošću mi iz najudaljenijih krajeva trebamo gledati na ovaj proračun i na pokušaj da se naše regije isključe iz Fonda za pravednu tranziciju. To jednostavno nije pravedno. Ja dakle govorim o najudaljenijim perifernim krajevima. Raste stopa sufinanciranja, odnosno sufinanciranje se smanjuje, a to bi dovelo do velikih problema u našim regijama koje imaju velikih poteškoća postići konvergenciju i danas. Dakle, za najudaljenije krajeve situacija bi postala još teža, još složenija i osjećali bismo se još udaljenijima. Zato zahtjevamo snažnju podršku vezano za istraživanje i razvoj. Mislim da mi ovdje u parlamentu trebamo povesti prema svim ovim izazovima kao što je zeleni plan, digitalizacija i tako dalje kako bi europski prostor bio prostor u kojem ćemo imati svi koristi od Europe, odnosno zajedničkog tržišta. I na kraju želim reći da teško mogu zamisliti ostvarivanje naših ciljeva uz rezove koje su predviđeni za kohezijske politike, zajedničku poljoprivrednu i ribarstvenu politiku. Dakle, treba nam kvadratura kruga, trebamo pronaći nova financijska sredstva koja ne smiju ugroziti ono što smo već postigli, već nastaviti biti lider u svijetu, u svijetu koji je počeo i traje u Europi. Hvala vam lijepo. Zastupnik Levandovski, izvolite. Hvala vam lijepo. Europski proračun ne može biti rješenje za sve poteškoće u Europi jer to je mali proračun, samo 2,5% ukupnih, e, ukupnih e, troškova u, e, iz proračuna u Europi. Međutim, to je investicijski proračun i njegovo značajne je veliko. Ono što će se dogoditi u petak nema nikakve veze sa globalnim izazovima niti sa vizijom Europe. Europski čelnici moraju donijeti veoma praktičnu odluku, uzeti u obzir slaganje, neslaganje pitanje uračunati sve što je potrebno i naravno e, svatko će na kraju tog procesa željeti sebe proglasiti pobjednikom u toj proračunskoj borbi. Europski parlament je u nezgodnoj poziciji od svibnja 2018. mi možemo samo čekati i promatrati. No predsjednik e, Michel sada ide u smjeru neto uplatiteljica radije nego u smjeru predloga parlamenta. No kad bi se u petak dogodilo čudo, naravno jedan pokušaj nije dovoljan, potrebna su barem dva, ali možda se dogodi čudo. Europski parlament će tada biti pod iznimnim pritiskom da se postigne sporazum jer nam vrijeme istječe. Prošli puta je parlament Dakle, zadnji puta kada je pokušao e, i uspio e, podići e, iznos proračuna, to je bilo za razdoblje od 2007. do 2013. i to samo za 3,5 milijardi, dakle to nije mnogo. Očekujem stoga da ćemo biti pod velikim pritiskom, da će nam se riječi vrijeme ističe, korisnici čekaju sredstva iz proračuna, u svakom slučaju čekaju nas frustrirajuća vremena ako se u petak dogodi čudo. Hvala vam lijepo, gospodin Massimo Garavagua, Italija. Garavalja, oprostite, izvolite. Hvala lijepa, e, gospodine predsjedatelju na talijanskom. Tri vrlo jednostavna pitanja. Prva stvar koju učinite kada nemate sredstva je smanjiti troškove. Želio sam pitati koliko ćete dobiti od spending reviewa unutar vaših institucija, mislim na sama sjedišta. Drugo pitanje, kada dođe do krize, onda je nemoguće tražiti od država e, neto pridonositelja, neto doprinos. Dakle, to je jedan e, put kojim ne možemo ići u trenutku krize. Treće pitanje. Kada se radi o fiskalnoj mogućnosti Europske unije, Govorimo o ovom doprinosu za plastike, za plastiku, odnosno poreza na plastiku. Želio bih bolje shvatiti. To je vezano samo za plastiku koja nije reciklirana. Dakle, moramo ući u više detalja. Mi u Italiji imamo e, primjer jednog poreza na plastike koju je e, naša vlada uvela koje ima vrlo negativne posljedice. Dakle, stavljen je porez na e, što je smanjilo za 7,5% e, efekt. Dakle, imamo negativan efekt. Više gubimo zbog smanjenja proizvodnje nego što dobivamo sa samim porezom. Dakle, to je porez koji ima negativan učinak i zapravo je glup. E, još jedno pitanje je pojednostavljenje. Niste li nikad mislili da pojednostavite e, sam proračun? Ako imate neto doprinositelje, mogu dati neto doprinos ne mogu dati neto doprinos i onda provoditi politike o kojima odlučuje parlament, ali sa vlastitim sredstvima. Oh. Thank Hvala vam lijepo, gospodin Adam Tauš iz Češke. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, govorit ću češkim jezikom. Dobar vam dan. Htio bih poduprijeti stajalište češke vlade. Želim naglasiti kako budući proračun Europske unije mora biti uravnotežen, Osobito je važno postići ravnotežu između tradicionalnih politika i novih politika. Kad govorimo o mogućim rezovima, ne želimo rezove u tradicionalnim politikama. Podsjedio bih vas da Češka osobito naglašava važnost kohezijske politike kao i zajedničke poljoprivredne politike. Također želimo dobre uvjete za provedbu tih politika sve zemlje prijateljice kohezije podupiru ideju da se kohezijska politika zadrži onakvom kakva je trenutačno. Mislim da možemo vidjeti da kohezijska politika pomaže da se postigne konvergencija među našim zemljama, a ona je važna i za unutarnje držište. Moramo zadržati sadašnju razinu investicija. Češka stoga ne može prihvatiti smanjenje e, poticaja. Kohezijska politika biti će učinkovita samo ako države članice budu imali veće ovlasti prilikom odlučivanja o prioritetima kada je riječ o ulaganjima. Primjerice, države članice žele imati veće ovlasti za prijenos sredstava iz pojedinih fondova. Kada je riječ o poljoprivrednoj politici, mi podupiremo samo dobrovoljno određivanje najviših mogućih vrijednosti izravnih plaćanja izmjene treba provesti samo u onim zemljama koje su prekoračile zacrtane pragove. Što se tiče e, prihoda Europske unije, mislim da sustav vlastitih sredstava mora biti pravedan, transparentan i učinkovit i ne smije predstavljati prepreku za manje razvijene države članice. Bojim se da ne uspijevamo postići sporazum u pogledu sustava vlastitih sredstava, pa zato moramo zadržati sadašnji sustav sustav i možda ga pokušati pojednostaviti. Zamolio bih također Hrvatsko predsjedništvo da bude pošteni pregovarač i da pokuša pronaći rješenje. Hvala, gospođa Sabin Tile iz Francuske. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju neki kolege su već naglasili ono što i ja želim reći, a što je također važno i za Francusku. Kada gledamo prijedlog proračuna, predlažu se brojni rezovi, i to rezovi u područjima koja pridonose našem suverenitetu, a to nije prihvatljivo ako gledamo financiranje inovacija, prijelaza na digitalnu tehnologiju i slično. Države govore da se zalažu za istraživanje i razvoj, ali čini se da se upravo te proračunske stavke koriste kako bismo imali dodatnu fleksibilnost. Ako gledamo Europski obrambeni fond, e, to su područja koja su prioritetna kako bismo osigurali europski suverenitet. Čini se da ovdje imamo dvije različite filozofije. Imamo države članice koje ne žele povećati proračun, koje žele da proračun ostane isti i pokušavaju ugurati sve prioritete u taj proračun, a druge žele krenuti od, od prioriteta i onda pronaći sredstva da te prioritete i ostvare. Moramo tu donijeti važnu odluku, moramo razmotriti metodologiju da vidimo kako ćemo sve to financirati, a istodobno moramo pogledati i proračune država članica. Mislim da ne možemo odvojiti pitanje europskog proračuna od pitanja proračuna na nacionalnoj razini, moramo ih mnogo bliskije povezati. Gospođa Ana Bonfrisko, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Više puta sam imala mogućnost intervenirati u radu ovog našeg odbora kada se radi o velikim zabrinutostima koje bi trebala imati Europa vezano za geopolitičke promjene oko nje a to utječe i na glavne gospodarske aktivnosti i na sam proračun. I zato mi smatramo da je jako opasno svako smanjenje financiranja e, poljoprivredne politike Europske unije jer smatramo da će to uskoro postati i jedan od hitnih e, elemenata u svijetu, na planetu i u Europi. Ono što nas još više brine od ovog proračuna je što trebamo pronaći ravnotežu e, sa novim resursima i sa vlastitim resursima koje bi Europska unija mogla e, ponovno e, podići kroz nove poreze. Mi smo jako protiv toga. I ono što nas više zanima danas je razviti određena razmatranja kao na što su već neki kolegi iz Češkog parlamenta rekli vezano za koheziju ove Europske unije koja je tragično neuspjela u mnogim e, stvarima i to kaže jedna zemlja koja je zemlja utemeljiteljica koja zna koliko je malo učinkovita bila Europska unija u tom smislu. Ja nisam uvjerena da zaista postoji dodana vrijednost e, nekih e, zemalja za što se tiče europskog proračuna. Mislim da je Europska unija došla do granice i da brzo mora pronaći nove motivacije e, gospodarske program, gospodarskog programiranja, a ne samo programa. I naš prioritet je i zaštita i sigurnost. I moje pitanje je što misli učiniti Evropska unija, a da ne gubi više vremena vezano za troškove za industriju obrane koja je velika financijska poluka i industrijska poluka a i općenito sigurnost, o tome ovisi i sigurnost europskih građana. Hvala. Thank you. Mr. Fernando. Hvala vam lijepo, gospodin Fernando Anastasio iz Portugala. Govorit ću portugalskim jezikom. Dobro mi e, imamo, uzimamo u obzir da će zaista pregovori o novom VFO biti teški. Oni moraju riješiti jedan problem koji uzrokuje nedostatak sredstava s obzirom da je izašla Ujedinjena kraljevina oko 7 milijardi u ovom razdoblju i trebaju pronaći e, rješenja za nov održivi razvoj kako bi odgovorili na kompleksne nove izazove s kojima se mora suočiti Europska unija. Nadam se da ćemo postići konsenzus Svako odgađanje bi dovelo do praktičnih političkih problema i mogao bi ugroziti kontinuitet e, programa koji su u tijeku i pokretanje novih programa. I tako e, trebamo se suočiti sa, e, sa tim pregovorima, s optimizmom, sa dobrom voljom i nadamo se zaista da ćemo uspjeti. A što se tiče Portugala i socijalne E, socijalne stranke u našem parlamentu u Lisabonu, mi bismo željeli da ovaj kompromis dođe do određenih e, zaključaka. Prvo, VFO mora se zadržati barem za e, napore koje svaka država članica prihvatila prije pet e, godina. E, isto tako stvaranje novih vlastitih sredstava s obzirom da postoje nove europske politike koje trebaju dodatna sredstva. Onda VFO mora također zadovoljiti europske ambicije da se više ulaže u razvoj i istraživanje e, za klimatske promjene, digitalno gospodarstvo. Onda E, naravno, isto tako politika ZPP-a ne smije patiti i novi VFO mora konkretizirati svoju e, politiku za razvoj i konkurentnost i rast. I e, zaključujem s time da sam siguran da ćemo produbiti ovu europsku aktivnost suočavajući se s izazovima uz zadatke koje očekuju svakog Evropljanin. Hvala, gospodin Andre Berger, Njemačka. Izvolite. Predsjedatelju, hvala lijepa. Vraćam se na nešto što ste rekli na samo početku. Rekli ste da ne možemo uzeti nekome da bismo dali nekome drugome. U potpunost, u pravu. Možda bismo mogli uzeti nešto manje novaca od ipak jednog dijela pa onda tim novcem pomoći i drugu stranu proračuna. To je stvar političke volje. Neplaćeni računi 280 milijardi eura, puno, puno veće nego što je to volumen proračuna u godinu dana. Imamo onda rupu Brexita 10 do 50 milijardi. To je sve pred nama, zato moramo pokušati na svaki način e, smanjiti e, tu rupu. Možemo to učiniti na različite načine. Čuli smo da iz mnogih područja zahtjeva daju više novca, na primjer zeleni plan, jedna milijarda eura za deset godina podijeljena između Europske investicijske banke i europskog proračuna, znači 15 milijardi eura godišnje po proračunu. Odakle taj novac? 0,1% e, bi bilo za Njemačku 4 milijarde eura. Tako da se pitamo kako ćemo dalje moći financirati naš nacionalni proračun da bismo mogli financirati u konačnici evropski proračun. Vraćam se na ono što je rekla gospođa Markec koja kaže da trebamo vratiti e, prihvaćanje i povjerenje naših e, građana, jasno, ali to ne možemo učiniti putem deficita u nacionalnom proračunu. Zato moramo odrediti prioritete, moramo biti vrlo učinkoviti učinkoviti. Radi se o procesu vaganja, da vidimo što nam je važnije. Postoji puno primjera za to. E, bitno je da ostanemo u blizini 1% bruto nacionalnog dohodka. Dakle, trebamo pronaći taj put. To je jednostavno težak put, ali lakši put ne postoji. Mislim da trebamo razmišljati. Vrlo je važan argument poštovanja pravne države, povezati to sa financijskim doprinosom. E, mogao bih navesti još neke e, primjere, ali evo vrijeme mi je isteklo. Hvala vam. Gracias, presidente. Hablo en, hablo en español. Hvala predsjedatelju, govorit ću španjolski. Ne možemo se vraćati u europskom proračunu, ne možemo se vraćati na teritorij, na osobe, ne možemo uzrokovati još veće razlike između naših krajeva. Moja pokrajina Estrema Dura e, pati upravo od ovakovih e, nejednakosti. Imamo preko tisuću poljoprivrednika koji su na ulicama i koji protestiraju protiv e, zajedničke poljoprivredne

politike. Doista trebamo moći sanjati budućnost, a to je pitanje naše političke volje. Doista politički proračun e, je nešto što je iznimno važno, ne samo za funkcioniranje naših institucija. Ne želimo da bilo tko bude isključen. Ne želimo da ljudi koji daju sve od sebe moraju napustiti e, svoje poslove i svoja gospodarstva e, Kažemo da je proračun instrument. Da, to je najvažniji proračun europskih politika. Moramo odrediti prioritete. Radi se o izazovu, a to je solidan rast, fiskalna konsolidacija Evropa treba rasti unutar ovako kompliciranog svijeta i to putem inovacija, tehnologija i stavljajući osobu i njene probleme u središte. Španjolci su donijeli doista povijesnu odluku na posljednjim izborima. E, jako je puno ljudi izašlo na izbore. E, naši građani u Španjolskoj i u Europi žele e, da im se vrati povjerenje u naše institucije i naši poljoprivrednici očekuju puno od nas. Nemojmo ih iznevjeriti. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospodin Bogdan Zonča, izvolite. Zahvaljujem. Ja ću reći nekoliko riječi na poljskom. E, što se mene tiče, Evropska unija je racionalan projekt, a mi dolazimo iz ECR-a, mi smo dakle konzervativci i e, želimo reći da postoje određeni mitovi o tome kako funkcionira Evropska unija. A ja smatram da evropski projekt trebamo uvijek gledati putem statističkih podataka, prihoda i sličnog. E, s tim u svezi je puno posla E, pred nama. Kada govorimo o državama koje su neto platiteljice, ako jedna država uplaćuje 16 milijardi u proračun, ona vjerojatno ima i određene prednosti iz zajedničkog e, tržišta. Radi se o 200 milijardi godišnje. To je možda prvi mit protiv kojeg se moramo boriti ili ga trebamo analizirati da vidimo što je točno ili što je istina. Osim toga, pred nama je jako puno problema i vrlo je teško rješavati sve probleme odjednom. Imamo nove ciljeve, imamo nove izazove, ne možemo sve to ostvariti. Danas svi govore o zelenom planu. Ja podržavam također zeleni plan, podržavam zaštitu okoliša, čist čisti zrak, čistu vodu, nezagađeno tlo i tako dalje. To je sve lijepo i dobro, ali u Europskoj uniji postoje i druge stvari koje su nam važne. Ovdje imam novi dokument, zove se paket za mobilnost koji jasno pokazuje da ukoliko bude stupio na snagu ili zaživio, Tisuće i tisuće kamiona vraćat će se u svoje države prazni i emitirati tone CO2, a poduzeća će se onda obratiti Evropskoj uniji koja treba nadoknaditi taj nonsens. Hvala vam lijepa, Cipar ima riječ. Hvala lijepa, predsjedatelju, govorit ću grčki. Ξεκινώ την παρέμβασή μου ευελπιστώντας ότι η προσεχής Hvala lijepa. Dakle, reći ću nekoliko riječi o ovom izvanrednom sastanku vijeća o samitu koji će se za par dana održati u Briselu. Nadam se da će se moći dogovoriti o višegodišnjem financijskom okviru kako bismo mogli nastaviti s našim projektima. Novi višegodišnji financijski okvir mora predvidjeti dovoljno sredstava za provedbu ambicioznih ciljeva Europske unije u ekološkom i digitalnom području. Osim toga, trebamo biti učinkoviti kada trebamo rješavati demografska pitanja, poboljšati radne uvjete i stvoriti održiv socijalni sustav i mirovinski sustav uz otvaranje jasno većeg broja kvalitetnih radnih mjesta. A na kraju ne smijemo zaboraviti imigracijske politike. E, trebamo svakako raditi na pravednoj raspodjeli tog tereta između država članica. Ne smijemo zaboraviti niti vanjske prijetnje, terorizam i slično. Sve to trebamo ciljano rješavati, a to mora biti u skladu s postavljenim strateškim ciljevima, kao što su ciljevi održivog razvoja e, Ujedinjenih naroda i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Zatim trebamo e, misliti i na naš životni stil, trebamo smanjiti deficite u našim proračunima i ojačati povjerenje građana u kohezijske poljoprivredne politike zato što su oni dugoročno korisni za Europsku uniju i trebaju imati visoki prioritet u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru kako bi se smanjile regionalne razlike. Osim toga, trebamo smanjiti i razlike između država članica, što treba svakako uzeti u obzir kod novog proračuna. Hvala lijepa, gospodin Alvaro Almeda, Portugal. Hvala lijepa predsjedatelju. Čuli smo e, jako puno izlaganja koja kažu da trebamo zaštititi ZPP, kohezijske politike i druge tradicionalne politike, a istovremeno pronaći novca za nove politike. A to bi značilo veći proračun. Podržavam sva ta stajališta, ali dijelim i dvojbe nekih koji kažu da bi to trebalo značiti veće poreze na evropske građane, a to jednostavno ne želimo. Ne želimo reći našim državljanima da moraju plaćati veći porez radi Evropske unije, jer bi možda onda odbacili evropski projekt. Što želim reći? Želim reći da za povećanje proračuna nije nužno imati i veće poreze. Podsjećam da su nove politike stvorene za borbu protiv globalnih izazova s kojima se svi suočavamo i ne možemo ih izbjeći. Postoji izbor kako ćemo to učiniti na, i na nacionalnoj razini ili ćemo se s njima suočavati na europskoj razini. Dakle, 27 nacionalnih zelenih planova ili jedan europski zeleni plan. 27 nacionalnih politika o azilu ili jedna europska politika o azilu. Izbor je sasvim jasan. Europske politike su puno učinkovitije nego pojedinačne nacionalne politike. Ako povećamo evropski proračun i borimo se protiv ovih izazova, ne povećavamo ukupne rashode na evropskoj razini, naprosto prenosimo sredstva koja bismo trebali na nacionalnoj razini posvetiti i rješavanju tih problema. Dakle, ne stvaramo e, deficit ili rupu u nacionalnom proračunu, već jednostavno prenosimo taj novac u evropski proračun i ne treba zato povećavati poreze. Svjež novac ne znači ujedno i novi porez. Hvala lijepa. Gospodin Kristjan Petri, Njemačka, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Njemačka je potpisujući koalicijski sporazum u nove vladi rekla da smo spremni na veće izdatke vezano za Brexit i za druge fenomene. Tako da mi e, povećavamo 13 na 15 milijardi. To je naš doprinos. Sada se čini da niti to nije dovoljno. Pa će sada Njemačka reći pa zar to nije dovoljno? A Europa će reći ne, trebamo više novaca. Želimo zadržati sredstva za koheziju, za poljoprivredu, za obrazovanje, za obranu, za zeleni plan i tako dalje. Sve to trebamo izgrađivati, a sad mi to objašnjavate da se to može napraviti s manje novca. Vrlo teško mi je to e, shvatiti. Moramo napraviti određene sinergije sa nacionalnim i europskim parlamentom. Međutim, Mislim da bismo trebali razgovarati tako da imamo cijelu sliku pred očima, jer kad govorimo o koheziji, a ne govorimo o poljoprivredi, tada je to jednostavno nemoguće. A također mislim da bismo trebali jasno reći ono što je e, predložio gospodin Mišel. je važan korak, ali ne vjerujem da je to e, posljednji korak u, u našoj raspravi. Mislim da doista trebamo osigurati dovoljna financijska sredstva, tako da me čudi da smo pre malo konkretni u raspravi oko vlastitim E, sredstvima. Čuli smo neke dobre prijedloge, ali raspravljamo o prijedlozima, a onda ćemo nekad sljedeći put odlučivati. jednostavno se ne možemo e, ne možemo se dogovoriti i onda ćemo imati ponovno premalo sredstava. I na kraju, Europska središnja banka je zajamčila sigurnost cijena i pomogla je novčanim tokovima. Međutim, Europska središnja banka može također dati svoj doprinos financiranju Europske unije. Pitam se što mislimo o tome. Hvala. Gospodin Andrej Kostovnjak, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Poštovane gospođe i gospodo, danas bih rekao nekoliko riječi o proračunu iz našeg motrišta. A radi se o proračunu e, od 21. do 27. godine. Tako da se ovdje e, lome koplja oko dvije, dvije temeljne stvari. S jedne strane kako ćemo popuniti prazninu koja ostaje nakon Brexita, a s druge strane kako ćemo ograničiti rashode za određene politike u našem proračunu. U ovoj dakle raspravi postavlja se još jedno pitanje, odnosno bolje rečeno želja razmišljati o tome odakle dolazi novac u europski proračun, na koji način e, taj novac dolazi do proračuna. Prije no što odredimo gornje granice za određena političke, e, politička e, pitanja, odnosno politike, mislim da je važno vidjeti kakvi su naši međusobni odnosi. Nije dobro oslabiti te odnose. Prije nego što odemo tako daleko, mislim da bi bilo dobro pokazati prihodovnu stranu, pa ćemo vidjeti da u mnogim državama članicama imamo ogroman problem s poreznim sustavom. Postoje određeni nedostaci u poreznim sustavima pojedinih država i mislim da sada imamo sjajnu priliku poraditi na e, nepropusnosti naših poreznih sustava kako bismo više novca dobili u europskom e, proračunu. Mislim da to nije možda neko čudotvorno rješenje koje bi riješilo sve, ali mislim da je krajnje vrijeme posvetiti se i tom pitanju e, a ne uvijek govoriti samo o rezovima ili smanjenju sredstava. Druga stvar, energetske promjene i novac koji bi tu trebao biti osiguran. Mnoge države članice imaju s time problem, tako da u ovom trenutku možemo reći da nas ne muči samo taj problem, već nas muči također i problem obrane koje ne možemo ostaviti samo nato Osim toga imamo i poljoprivredu. Poljoprivreda je iznimno važna tema. Opskrba hranom, sigurna i zdrava opskrba hranom je nešto što ne smijemo zaboraviti. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Jean-Claude Mikalev iz Malte. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. E, čuo sam mnoge dobre ideje tijekom današnje rasprave kada razgovaramo dakle, o budućem proračunu i o mjerama koje će se trebati donijeti. Pogotovo je za nas važno područje obrane i sigurnosti. Tu postoje određene ideje koje me brinu. E, čini se da proračun mora pokriti jako e, puno područja. Ali ostaje jedna e, stvar koja nam je zajednička, a to je da svatko samo gleda nekakav svoj interes. Gledamo što možemo dobiti, a ne gledamo stvari u cjelini ili u kontinuitetu. Dakle, ne brinemo o cjelini, ne brinemo o Evropskoj uniji, jer se europska e, unija sada kreće prema mjerama koje bi trebale biti jednake za sve. Ne postoji jedan jedinstveni recept za sve države članice. E, moramo svakako pogledati postoje li neki drugi mehanizmi kojima možemo jamčiti e, dovoljno sredstava za gospodarski, socijalni i kohezijski razvoj. E, e Na taj način ćemo omogućiti pojedinačni individualni razvoj pojedinim državama članicama, istovremeno poštujući naše evropske politike. Kada govorimo o evropskim politikama, moram reći da sam čuo od kolega u ovoj raspravi da iako smo svi e, dio Evropske unije, ne postoji nešto što je evropski mentalitet. I zbog toga mislim da bismo trebali imati proračun koji će rješavati klimatske promjene, ali voditi računa e, o okolišu istovremeno i o socijalnom aspektu ili gospodarskom aspektu. Mislim da sve te aspekte trebamo E, sagledati zajedno, a ne odvojeno. E, ne smijemo zaboraviti niti borbu protiv organiziranog kriminala. E, kako pojačati tu borbu proračunskim mjerama? A tu svakako uključujem i nezakonite migracije, trgovanje ljudima i tako dalje. Naš zajednički proračun je e, sredstvo kojima možemo prevladati pojedinačne e, restrikcije ili ograničenja koja e, nam ograničavaju naša nacionalna sredstva. Dakle, ljudi su ti koje trebamo podržati. Oni jačaju Europu, a ne obrnuto. Hvala lijepa. Ovime sam iscrpio popis govornika. Zatvaram ovaj dio te dajem riječ su predsjedatelju gospodinu Mateljanu za završnu riječ. Hvala vam, govorit ću hrvatski. Zahvaljujem na suradnji i na izvrsnoj organizaciji kako cijelog ovog Europskog parlamentarnog tjedna, tako i ovog današnjeg sastanka. Zahvaljujem se i vama, drage kolegice i kolege, na vrlo sadržajnoj i zanimljivoj raspravi. Danas je iznešeno ovdje mnogo ovaj, snažnih argumenata, snažnih ovaj, stajališta. E, iznešeno je puno suprotstavljenih stajališta, međutim upravo ovaj, e, to upravljanje raznolikošću, upravljanje različitim trebalo bi biti jedan od dominantnih ciljeva i načina funkcioniranja Europske, Europske unije ono u čemu se većina nas može složiti je da svi ovi, oni ciljevi koji su zacrtani kako u komunikaciji Europske komisije o VFO-u, kako u smjernicama rada nove komisije, ali i naravno u pridlozima iznesenima od strane Europskog parlamenta, je da su ti ciljevi postavljeni visoko i da će njihovo dostizanje iziskivati velika ulaganja i velike prilagodbe. No, mislim da ipak mogu utvrditi da ovaj postoji visok stupanj konsenzusa o zajedničkim prioritetima. Iz današnje rasprave koja je upravo završila možemo primijetiti da su se zapravo prožimale dvije teme, a to je ovaj prožimanje onoga što neki, nazivaju stare ili tradicionalne politike i nove politike. što se tiče novih politika, recimo politika zelenoga plana. Dakle, dolazim iz Hrvatske, iz zemlje koja ostvaruje preko ili gotovo 20% bruto domaćeg proizvoda od turizma, gdje smo zasigurno zainteresirani za takvu politiku, odnosno politiku koja se fokusira na očuvanje okoliša i bioraznolikosti. Jer upravo, upravo ovaj, uz ljude, okoliš, odnosno prostor je najveća vrijednost koju posjedujemo. A e, upravo e, upravljanje okolišem je nešto što je izuzetno, izuzetno važno. E, Hrvatska ima dugu vanjsku granicu sa E, granice Europske unije i naravno da su građani Hrvatske zainteresirani da pozdravljaju podizanje sigurnosnih kapaciteta i aktivniju ulogu e, Europske unije međunarodnoj pomoći. E, to govorim i u kontekstu možebitne izbjegličke krize koja je onako već duže godina pred samim europskim vratima. Digitalna transformacija društva i veća izdvajanja za istraživanje i znanost to nisu pitanja budućnosti daleke, to nisu pitanja čak niti bliske budućnosti, to su pitanja sadašnjosti. Jer bez, digitalizacije i bez novih tehnologija e, nema e, napretka gospodarstva, nema rasta gospodarstva i nema rasta njegove konkurentnosti. Dakle, takozvane nove politike su ono što bi trebalo Europu gurati naprijed. Prema cilju gdje bi svi zajedno htjeli biti u sljedećim desetljećima i građani to prepoznaju. No, ali, dakle, također moramo biti svjesni da ukoliko su nam temelji ukoliko nam temelji nisu čvrsti, nadogradnja neće polučiti efekte kojima se nadamo. Dakle, od vitalne važnosti za razvoj i konvergenciju regija diljem velikog dijela Europske unije su uspješne tradicionalne politike. Hrvatski građani tek posljednjih par godina intenzivnije primjećuju struke benefite kohezijske i zajedničke poljoprivredne politike. Iz prve ruke vam mogu ovaj posvjedočiti da zapravo kad govorimo o kohezijskoj politici govorimo o, EU fondovima. I danas su zapravo EU fondovi jedan od najprepoznatljivijih alata benefita koji pokazuju benefite Europske unije i od toga svakako ne bismo trebali odustati. E, Dakle, balansirajući između takozvanih novih i starih politika, ono što moramo imati na umu je da izlaskom jedne od članica, dakle nakon Brexita, novi proračun mora biti efikasan i fleksibilan. Također, novo financijsko razdoblje traži postizanje sporazuma o politikama financiranja. O tome je danas ovdje bilo mnogo riječi. Svi smo svjesni da ukoliko ne želimo vakum u provođenju politika i programa trebamo djelovati odgovorno i u skladu sa rokovima. Osobno se nadam da će sastanak Europskog vijeća sazvan za, za četvrtak donijeti potreban pomak naprijed. Netko je rekao da samo treba dogoditi čudo, pa možda katkad treba vjerovati i u, i u čuda. Ukoliko se to dogodi, Hrvatska je, kao što već vjerojatno znate, spremna za nastavak bliske i intenzivne suradnje s Europskim parlamentom u sljedećoj fazi procesa. Gospodine predsjedavajući, bilo mi je zaista čast e, sudjelovati u ovoj diskusiji, voditi sjednicu zajedno s vama i još, drage kolegice i kolege, dopustite da vam dam jednu tehničku, tehničku informaciju. Naime, Dominak u povodu Europskog parlamentarnog tjedna, nakon kojeg slijedi koktel večera, počet će u 19.15 sati u kući europske povijesti. Već nas ispred dvorane čekaju poslužitelji koji će nas sada voditi do kuće europske povijesti, te molim vas da ne zaboravite ponijeti svoje stvari sa sobom. Evo, kao da ste vi učenici, ja učitelj vam govorim još jedanput hvala vam svima na zanimljivoj diskusiji i ovime zapravo završavamo konferenciju. Još jedanput hvala lijepa svima. Thank you and enjoy the evening. Hvala i uživajte u večeri.